našeg e, zasjedanje. Kada dođemo na točku dnevnog reda o različnici, svatko može upustiti primjedbe. Hvala lijepa. Prelazimo sada na dnevni red što su ga odredili predsjednici na konferenciji predsjednika i postoji prijedlozi za izmjene dnevnog reda. U srijedu 2. travnja zajednička rasprava o e, javnoj i e, vanjskoj obrambenoj politici se odgađa za četvrtak ujutro. A e, umjesto toga bit će na dnevnom redu izvješće gospođa Wilmot o klimatskim promjenama. Pitanje o Iranu povlači se s dnevnog reda. Izjava podpredsjednice predsjednice i e, izaslanice za, za vanjske poslove prebacuje se na četvrtak ujutro, a nakon toga će se završiti ta točka dnevnog reda i izvješćem AFED. Danas se dodaje na dnevni red dva izvješća Vilmot i Kekuš. Dekleva Kekuš o tvrtkama majkama, a prve o kliničkim eksperimentima prebacuju se izvješća danas na sutra. Karin o e, e, pravnoj e, pregledu računa. Poljeves sa danas na sutra ko, i Kaspari o tržištima, o javnoj nabavi. Oni se povlače s dnevnog reda. preporuka Omen Reuten o mobilnosti radnika povlači se iz dnevnog reda, zamjenjuje se za e, koji govori o carinarskim nametima robe porijeklom iz Ukrajine. Za sutra se prebacuje zajednička diskusija o vanjskoj poslovi, o Iranu, nadalje izvješće Fjellner. E, a glasanje o izvješćima Del Castillo i USPO ostaju dan, e, također na dnevnom redu, ali se prebacuju na sutra ujutro. Dakle, o tome su odlučili predstavnici konferencije predsjednika pojedinih klubova zastupnika. Imali primjedbi? Nema. U tom slučaju ove se izmjene usvajaju i na taj način smo odredili dnevni red. Počinjemo sada s raspravom o pojedinim izvješćima. Za početak izvješće Wilmot o kliničkim eksperimentima lijekova za ljudsku uporabu. Dajem odmah riječ izvjestiteljici Glenis Wilmot. Hvala predsjedniče. Prije svega želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na velikoj podršci izvrsnoj suradnji. Zajedno mogli smo pregovarati uvelike u ime parlamenta.